Pređe ćemo na izvješće gospodina Olbrihta. Mobilizacija Europskog fonda za u globalizaciji za Poljsku. Radi se o jedinstvenom glasovanju, poimeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Ne. Dakle, još uvijek je glasovanje otvoreno za ovo prvo glasovanje. Le vote est clos. Glasovanje je zatvoreno. Il est adopté. se. Da, poslat vam tehničara za vašu konzolu. Poslat ćemo vam tehničara. Izvješće gospodina Hoffmana, tu se radi također o pojmeničnom glasovanju. Glasovanje je otvoreno. Le vote Avez vous Jeste li svi glasali? Glasanje je završeno. E, Et est adopté. Usvaja se. Izvješće gospodina Plenkovića. Tu se radi također o poimeničnom glasovanju. Glasovanje je otvoreno. Le vote est clos. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Negrešku poimeničnim glasovanjem. Još jednom otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće gospođe Jaten Maki. Pomeničnim glasovanjem i ovaj put otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Izvješće gospodina Leichtfrida. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Tako smo izmijenili mišljenje vijeća. Prelazimo na izvješće gospodina Lamasura. Amandman broj 1. Tko je za? je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Glasujemo o prijedlogu komisije. Tko je za? Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji poimeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina oba Bidegana. Glasujemo amandmanu broj 1, dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o prijedlogu komisije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. I sada glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospođe Ni Rijada. Glasujemo amandman broj 1. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na glasovanje o rezoluciji po glasovanjem o Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo o, na izvješće gospodina Trabele. Amandman broj 1. Dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Stavak jedan u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio pojmeničnim glasovanjem. Otvorim glasovanjem. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na stavak e, broj 2 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Čini mi se da se odbija. Možemo li provjeriti? Molim vas za provjeru. Hvala vam. Dakle, otvaram glasovanje za provjeru. U redu, glasovanje je zatvoreno. Usvaja se stavak 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Mislim da je jednaka većina. Dakle, usvaja se. Pojmećim glasovanjem stavak broj 5. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Pojmenično glasovanje u stavku broj 9. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Pojmenično glasovanje o desetom stavku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dizanjem ruku ćemo glasovati o amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 12. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Jednaka većina koja je malo prije, tako da mislim da se odbija. Provjera. U redu provjerit ćemo. Dakle, glasujemo o drugom dijelu 12. stavka. Otvorim glasovanje. zatvorim glasovanje. Usvaja se. 13. stavak, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio, 13. stavka, tko je za? Tko protiv? Suzdržan? Rado bih to provjerila, molim vas. Dakle, glasujemo u drugom dijelu 13. stavka. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 14. stavak, pojedinačnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15. stavak promjeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 16. stavak. Opet pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 21. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 20. stavak. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Da, provjerit ćemo to. Otvorim glasovanje o drugom dijelu 20. stavka. Zatvaram glasovanje. Usvaj se. 21. stavak pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvarim glasovanje. Usvaja se. broj tri Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. 24. stavak u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. 25. stavak u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Rekla bih da se usvaja, ali nisam sigurna. Provjerit ćemo, molim vas. Otvaram glasovanje u drugom dijelu 25. stavka. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na 22. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Četvrti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. Poimenično glasovanje za 27. stavak. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na 28. stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 32. stavak. Otvaramo glasovanje za pojmenično glasovanje. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na 23. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 39. stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Pomeničnim glasovanjem 41. stavak. Otvorim glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 16. amandman pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 12. i 17. amandman. To su identični amandmani. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o šestom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Ispričavam se, ali nije jasno. Dizanjem ruke, molim vas. Tko je za? Za šesti amandman. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Eto, mnogo je jasnije, usvaja se. 44. stavak, imeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 11. amandman, imeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo sada dakle na 46. stavak pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Samo trenutak pardonnez moi il faut voter effectivement le paragraphe Oprostite, da, moramo glasovati o 45. stavku, ispričavam se, dakle 45. stavak, prvi dio, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvoje se. Drugi dio također poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo dakle sada na 46. stavak, opet poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na glasovanje u sedmom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Pojmenično glasovanje u 49. stavku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pojmenično glasovanje o 50. stavku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pojmenično glasovanje također o 51. stavku. Otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 8. i 13. amandman. To su identični amandmani i to poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Identični amandmani broj 9 i 14 imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava E. Diznijem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 18. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 19. amandman. Tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Uvodna izjava i poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. tajno glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava L. E Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na uvodnu izjavu Q u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan. Usvaja se drugi dio poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na uvodnu izjavu R. Poimeničnim glasovanjem. Glasovanje otvoreno. Glasovanje završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na, ispričavam se, na glasovanje od 20. manu dizanjem ruke. Tko za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 15. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na uvodnju izjavu A, E. Pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deseti amandman pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o rezoluciji po imeničnom glasovanju. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Čestitke gospodine Tarabela. Mi nous allons passer euh, au vote nous allons passer au vote sur euh, Sada ćemo prijeći na glasovanje o izvješću gospodina Messerschmitta. E, tu se radi o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja Europske unije. Stavak broj 2 u tri dijela. Prvi dio dizanjem ruke tko je za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Rekla bih da se usvaja. Da, usvaja se. Treći dio poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Stavak treći u dva dijela, prvi dio diznim ruke, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se drugi dio pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanjem. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Sada glasujemo stavku broj 9 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? diznim ruke. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Rado bih to provjerila. Ako mi dopustite, dakle, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. se. Prelazimo na drugi dio dizem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Amandman broj 5. To imamo pomenično glasovanje, otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Odbija se. Pomenično glasovanje o 18. stavku, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 40. stavak, dizanjem ruke, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? E, rekla bih da se odbija. Provjerit ćemo to ako želite. Dakle, 40. stavak, e, otvaram glasovanje za provjeru.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 tko je suzdržan? Usvaja se drugi dio poimeničnim glasovanjem. Glasujemo dakle o 58. stavku drugi dio otvaram glasovanjem. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Glasujemo sada o 62. stavku dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se drugi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? E, Rekla bih da se usvaja. Šesti amandman pojmeničnim glasovanjem. otvorim glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman broj 1. Dizem ruke. Tko je za? Tko je protiv? koji je suzdržan? Odbija se. ću glasovanje 85. stavku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o 79. stavku. Pomenično glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o 85. stavku pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 90. stavak u dva dijela prvi dio tko je za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Drugi dio tko je za. Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 95. stavak, pojedinačnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Sedmi amandman, pojedinačnim glasovanjem, također, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 109. stavak. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o 117. stavku u dva dijela. Prvi dio pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio, također pomeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Glasujemo o amandmanu broju 2 pojedinačnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Odbija se. Glasujemo o uvodnoj izjavi B u dva dijela. Prvi dio, dizanjem ruke, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Drugi dio, pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na glasovanje u trećem amandmanu, pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 4 imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Prelazimo sad na glasovanje o rezoluciji imeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prijeći ćemo na glasovanje o zadnjem izvješću na ovom dijelu sjednice. Radi se o izvješću gospodina Zalba Bidegena. Glasujemo amandman broj 1 dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Glasujemo amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Glasujemo o rezoluciji po meničnim o Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Hvala vam na vašoj suradnji na ovom dijelu.